je skraćeno zbog nekih nesretnih okolnosti, pa će biti kraći dnevni red nego što smo izvorno namjeravali. A na zahtjev našeg izvjestitelja, gospodina Mekasija, koji je trebao govoriti o svom izvješću o One Health jedno zdravlje akcijskom planu za borbu protiv antimikrobne rezistencije. To je jedno vrlo važno pitanje. koje je pokrenula opća uprava za zdravlje Digi Sante. na temat Još u srpnju prošle godine imali smo sastanak sa povjerenikom koji je o tome s nama govorio i Slijedom eto slučaj, e, ovih okolnosti odgađa se rasprava do 21. i 22. veljače, naš sljedeći sastanak. Ako niko nema ništa protiv, e, usvajamo dnevni red koji je stvarno vrlo kratak. Prenosimo se internetski web streamingom, imamo sve jezike osim češki, malteški, slovačkog i irskog. Dakle, točka treća današnjeg dnevnog reda se odgađa, a mi možemo nastaviti na četvrtu točku dnevnog reda, a to je provedba programa e, Uredbe za zaštitu bilja. Izvestelj u ime našeg odbora je gospodin Peter Jar. NV a nadležni odbor je odbor Envi. Pa možda riječ ili dvije uvodno. Kada se pregovaralo o ovoj uredbi, kada je usvajana 2006. odbor Agri, za poljoprivredu, već je tada imao status pridruženog odbora i to uglavnom zbog činjenice da glavni korisnici e, sredstava za zaštitu bilja su ovisni o e, izboru kojim se nudi sredstava za zaštitu bilja u području poljoprivrede. Dakle, u tom kontekstu izvješće odbora ENVI i jedinice za ex evaluaciju pozvani su da daju svoje mišljenje. Te je EPRS naručio studiju sa istraživanjem o kapacitetu zemalja članica za pouzdanu e, izdavanje dozvole za aktivne substance i njihovu evaluaciju zemljama članicama. Ali mislim da ćemo sva objašnjenja dobiti od izvjestitelja. Zmieniono, zmieniono wygląd, jest jest w imieniu pana posła ne znam, naš izvjestitelj ne liči na izvjestitelja gospodina Jara, ali to je zato što će gospodin Des uzeti riječ umjesto njega. Ja, vielen Dank, Zahvaljujem e, predsjedniče. Evo, kao što znadete, e, Peter Jar nije uspio danas doći, iako je uvijek ovdje. On mi je dao svoj popis točaka kojeg ću se držati. Dakle, ovdje mi je napisao da uz e, rok za amandmane je 26. siječnja, glasanje u odboru 23. i 24. travnja, glasanje na plenarki najvjerojatnije 2018. Kao što je predsjednik već rekao, glavni odbor je Envi, E, Pavel Pok iz sid je nadležan za to. A načelno, dakle, Petar Jaro je žao što u javnoj raspravi e, o načelnoj, e, se odstupa načelno od ocjeni rizika na znanstvenom temelju i korištenje sredstava za zaštitu bilja je nešto što se ne, na problematičan način obrađuje u javnosti. Naime, te su sredstva e, nužna za osiguranje kvalitete poljoprivrednih e, namirnica i gubitke i većina poljoprivrednika poštuju stroga pravila za primjenu e, kako bi se osiguralo da neće biti negativnih učinaka na okoliše, ljude i životinje poljoprivredni rad ne smije se rukovoditi bojaznima, nego mora biti utemeljen na znanstvenim dokazima. Odobrenje za sredstva zaštitu bilja e, e, ne treba mijenjati, miješati s političkim ciljevima, kao što je harmonizacija E, dopuštenja za sredstva zaštitu bilja je nešto što je potrebno, znači jasni kriteriji za e, odobrenja diljem Europe i harmonizacija kako bi svi bili jednako prisutni posvuda. Naime, u tom smislu ne postoji prostor za nacionalne iznimne e, propise, naime, Europi su potrebni jednaki propisi kako bi se spriječilo narušavanje tržišnog natjecanja, a prije nekoliko godina zalagao sam se sa raznim kolegama da se diljem svijeta diljem Europe utvrde propisi, istovjetni propisi zaštitu bilja i e, da se usuglasi ono što je na nacionalnom razinama ranije bilo moguće. Mislim da imam e, negdje u glavi još e, o, o otprilične iznose, ali na primjer mislim da je Njemačka recimo još mora zabraniti 8% preostalih sredstava u nekim zemljama temeljem eh, nacionalnih odobrenja još 48% raznih sredstava treba zabraniti. Dakle, kako bi se poboljšala kvaliteta i bolja zaštita određenih kultura te smanjila ovisnost eh, o uvozima i o uvozu e, znamo da e, koji znamo da se bore sa dostupnošću određenih sredstava za zaštitu bilja e, a posebice zbog toga što neki proizvođači više nisu za neke posebne kulture spremni izdavati goleme iznose za istraživanje takvih sredstava za vrlo ograničenu upotrebu. Znači, kvaliteta i količina e, poljoprivrednih proizvoda ne mogu biti zajamčeni zbog toga. Utjecaj sredstava zaštitu bilja stavlja se u pitanje i pridržavanje zakonski propisanih mjera, e, integrirane zaštite, e, borbe protiv štetnika je također nešto što se ovdje traži. Izvješće uz ovu uredbu o sredstvenom zaštitu bilja je, e, ima za svoj cilj, osim zaštititi zdravlje okoliša, ljudi, životinja i bilja, također omogućiti poljoprivrednicima pristup e, odgovarajućim sredstvima za zaštitu bilja. Dakle, moje pitanje je je li taj cilj postignut. Cilj uredbe o e, odobravanju sredstava za zaštitu bilja nije postignut. Kada pogledate stavak peti sa ovih 120 dana nakon objavljivanja izvješća o dopuštenju da se u drugim zemljama članicama mora dopustiti isto sredstvo u istoj zoni. Znači, Europa je podijeljena u tom smislu u tri zone, a temeljna ideja je za ova dopuštenja prilično dobra, jer zaštita bilja ne staje na granicama zemlje članice, ali zemlje članice, nažalost, to ne provode i također podjela, traži se podjela rada između zemalja članica, e, koherentnost i harmonizacija, a u Njemačkoj imamo čak četiri tijela u, dva nadležna ministarstva koja su za to nadležna i, sve više se traži a prema članku 33 e, uredbe e, iznimna dopuštenja i to vodi do velike netransparentnosti. Evo želim još samo reći da e, za izvjestitelja Petera Jara došlo je krajnje vrijeme, dakle da se to e, promijeni i spreman je primiti amandmane i da je to naravno sve u interesu okoliša i korisnika. Hvala. Povjeđi Zahvaljujem. Um, izvjestitelji u sjeni. Gospođa McIntyre. Ako je onda nakon toga morate ići u drugi odbor. Izvolite, gospođa McIntyre. Zahvaljujem, predsjedniče. Zahvalna sam evo što ste mi dali da govorim sada, jer bi trebala prezentirati mišljenje u odboru empu za par minuta. Dakle, dopustite da prvo kažem da znam da je uredbe 11.07 je e, u kompetenciji odbora Envi i zapravo je i, više, i tim više važno što smo dobili ovo mišljenje u odboru Agri na razmatranje. Naime, upravo ovdje možemo zastupati mišljenje poljoprivrednika i dati glas e, potrebama poljoprivrednika i to je upravo ključ za nas i naše mišljenje po ovom dosjeu. Doista zahvaljujem Peteru Jaru na onome što je učinio u ovom pogledu i u potpunosti razumijem e, granice e, našeg e, utjecaja na mišljenje i u tom, u tom okvirima Peter Jar doista je dao odličan doprinos i nadam se da ću doista moći doprinijeti amandmanima svojima. Dakle, od usvajanja uredbe sedam uspjeli smo e, dopustiti samo pet novih aktivnih tvari e, i mislim da zabrinjava e, ovo smanjivanje sredstava koji su na raspolaganju poljoprivrednicima i doista to ne omogućuje izbor sredstava za zaštitu bilja koji bi bili sigurni i jednostavno za upotrebu i posebice e, e, što se tiče ovog glifosata sada. Što se tiče posebnih kultura i manjinskih kultura i primjena, zbog regije i područja u kojemu dolazim voće i povrće iznimno su važni i u cijelosti to su zapravo posebne kulture e, za manjinske uporabe i doista nismo učinili dovoljno kako bismo E, potakli industriju da dobije dopuštenja e, za ta sredstva. I mislim da je ovaj fond za e, manjske svrhe nije postigao ono što je trebao. Pa možda možemo staviti neke amandmane kako bismo se više fokusirali upravo na tu vrstu uporaba. Također mislim da moramo shvatiti i budućnost e, agriteka. E, naime, potrebno nam je zakonodavstvo, potrebni su nam e, odgovarajući autorizirani proizvodi zaštitu bilja koji bi odgovarali načinu koji se to koristi. Ako imate dronove i robotska, robotske alate koji mogu ciljati na, i to vrlo precizno sreće zaštitu bilja, mislim da bismo taj, tu načinu primjena proizvoda trebala i također e, uzeti u obzir pri autorizaciji e, proizvoda za zaštitu bilja. I još jedna stvar koju sam htjela reći. U potpunosti podupiram stavak e, treći koji naglašava važnost znanstvenog pristupa donošenju politika toliko je važno da pogledamo ispravnu analizu rizika, također ocjenu rizika i da temeljimo svoje odluke na znanstvenim dokazima, a ne na mišljenjima koje nekada treba izraziti. Zahvaljujem Petru Jaru i veselam se suradnji po ovom dosijelu. Ja, ein herzliches Dankeschön auch Dakle, zahvaljujem Petaru Jaru na ovom izvješću i na izvješću koje je sada iznio, jer e, neke su se stvari ovdje možda pomiješale iz izvornog stajališta. Naime, samo e, stajalište ja također podupirem. Evo, uz ono što je rekla gospođa McIntyre, još jedna rečenica. Mišljenje ovog odbora bavi se poljoprivredom, kao što kaže i naslov, i razvojem, ruralnim razvojem, znači to izlazi iz okvira samo proizvodnje i poljoprivredne proizvodnje, zato je to važno, to je rekao i Peter u svojem mišljenju. Također radi se o cijelom razvoju ruralnog područja i mogućnostima koje ćemo u budućnosti imati da živimo u tom prostoru i da radimo u tom prostoru. Dakle, još nekoliko napomena u tom smislu, možda nisam to baš dobro organizirala, ali svejedno. Dakle, kad govorimo o zaštiti bilja, e, razmjeri zaštite e, bilja koja nam je potrebna u Europi, ali e, i u javnom prostoru. Mislim, da li jesu li to parkovi ili drugi nasadi, a koji se E, djelomično nekontrolirano koriste u privatnim domaćinstvima moraju biti također nešto u jedinstvenom paketu. Naime, poljoprivreda će i u budućnosti utvrđivati koliko će, utvrđivati koliko nam je zapravo potrebno sredstava za zaštitu bilja ukupno. Još jedan aspekt koji mi je važan, e, zaštita bilja s jedne strane znači istovremeno i da se na jedan određeni način time uništava drugi život e, ili na njega utječe. Znači to treba također pogledati lanac e, e, života, znači da se možda ne koristi recimo zaštita bilja uvijek u potrebnim količinama, a to može utjecati i na tlo, vodu, zrak, Također, e, dakle, poljoprivrednici koji žele proizvoditi u biopoljoprivredi pretjeranim korištenjem sredstava za zaštitu bilja u susjednim poljima također će trpjeti posljedice. Znači i tu međuovisnost trebamo uzeti u obzir u našem mišljenju i također odgovoriti na pitanje na kvalitetu ekosustava. Naime, i to je jedno pitanje za cjelokupnu poljoprivredu. Znači, koje usluge eko E, prostore također želimo e, omogućiti i to treba uzeti u obzir mišljenje. Kada govorimo o znanstvenom pristupu, da svakako, to u potpunosti podupirem. Međutim, e, neću sada otvarati ponovno raspravu glifozatu, ali još uvijek se javlja ovo pitanje kako je kvaliteta znanstvenih studija i dokumenta na koje se oslanjamo u izradi ovih studija i znanstvenih mišljenja. Ono što treba više nego ranije uzeti u obzir je kumulirano djelovanje korištenje sredstava zaštitu bilja, znači ne samo i sume pojedinačnih pesticida, nego i kumulirano djelovanje svih tih različitih sredstava za zaštitu bilja, jer to također treba uključiti u znanstvenu raspravu. Dakle, u tom smislu mislim da će nam trebati neki amandmani za ova mišljenja. I zahvaljujem još jednom na dobroj suradnji sa Peterom Jarom i doista znam iz ranijih e, rasprava da, je on vrlo konstruktivan i ugodan sugovornik. Zahvaljujem. Gospođa Scott Cato. Zahvaljujem predsjedniče. Žao mi je što gospođa McIntyre htjela otići, ja sam se htjela nadovezati na ono što je rekla. Prvo kad je rekla da je naša uloga da damo potporu poljoprivrednicima i to određenoj vrsti poljoprivredne proizvodnje. Naime, mi e, također u, pre, zastupamo ovdje i one građane koji e, jedu hranu, a ne samo uzgajaju je, kao i male i velike farma. Također je opasno reći da treba očekivati kako će biti e, budućnost poljoprivrede i onda se tome prilagoditi. Mislim, možda to ide malo predaleko, jer možda će neki krenuti određenim a neki drugi neće krenuti određenim putema. Sve to treba uzeti u obzir u e, razvoju e, uredbe o pesticidima. Dakle, mislimo da u sadašnjem obliku uredba nije primjerena svrsi, pa ćemo morati u nekoliko područja pokrenuti raspravu o tome, zato nam je drago što je odbor Envi i nama pripustio da sudjelujemo u tom radu. Dakle, e, što se tiče pristupa temeljem dokaza, znači da treba e, ako ste ikada radili u akademskom svijetu, vrlo mi je jasno i vrlo vam je jasno da je kolegijalna procjena nešto što taj peer review je nešto što treba uzeti u obzira da ono što financiraju velike tvrtke nisu znanstveni dokazi, a što se tiče e, interesa E, velikih e, tvrtki i također zainteresiranih strana. To je također nešto što se vidjelo u ovoj sagi o glifosatu gdje EFSA nije objavila goleme količine studija e, o tom pitanju i rezultata. Znači, sada zapravo imamo odbor za istraživanje glifosata, a to nešto što može dovesti do nepovjerenja u naše institucije pri autorizaciji pesticida i u njihovo odlučivanje, a oni ulaze u hranu koju jedemo što može utjecati na bioraznolikost i na okoliš i na nas svakako. Dakle, naše mišljenje je da niskorizični pesticidi trebaju biti prirodni proizvodi koji se neće temeljiti na upitnim kemikalijama. Jer nema smisla da ti prirodni proizvodi bi trebali ići kroz isti proces autorizacije zbog čega su manje dostupni e, od e, odgovarajućih alternativa i Treba osigurati također da se ne, ne naprave nikakve mjesta kroz koje mogu procuriti GMO-ovi i slično. Također učinci na neciljane vrste, na primjer pesticide i njihov učinak na vrste na koje na koje, koje nisu ciljane kao što je e, stvar sa neonikotidima i pčelama. To je nešto što treba uzeti u obzir u reviziji. Također e, odstupanja u iznimnim slučajevima od zabrana također moraju biti omogućeni, inače ćemo također imati problema. Znači ima nekih nedostataka u ovom izvješću, a njima ćemo se pozabaviti u našim amandmanima. Je pan posao Flanagan. E, Gospodin Flanagan. Zahvaljujem, hvala i na ovom izvješću i samo želim ponoviti ono što je rekla posljednja govornica o tome za koga mi radimo? Mi radimo za sve, bilo koga tko jede hranu, a ja bih rekao da su to ipak svi, svi ovdje. I imamo velikih problema, znam to, kao neko koji ne živi na farmi nego u gradu, a jedan od najvećih izazova koji imamo sa poljoprivredom je da e, uključimo sve u potporu poljoprivrednicima kako bi im e, pomogli da prežive od svojeg rada, a za to treba imati potporu, a da imate potporu ne radite stvari u vlastitom interesu, nego u općem interesu. I opasan je način to razmišljati i reći. Sada je to odbor za poljoprivredu gdje mi samo mislimo o poljoprivrednicima, ne samo o poljoprivrednicima, nego o cijelo, radi se o cijelom ruralnom području, o ruralnom razvoju. Znači ne bih htio da se ovdje nekako e, time bavimo jednodimenzionalno. Puno je bilo mišljenja o ovom mišljenju o tome, naravno posebice što se tiče pristupa temeljem znanstvenih dokaza. Znači više nego e, bilo što drugo sa raznih strana sam čuo o tome i teško mi je e, u puno slučajeva odlučiti e, znači tko i ko je izradio određenu su studiju ili tako dalje i u čijem je internetu Mislim, kad su, kad su, kad je duhanska industrija radila svoje znanstvene dokaze, rekli su da je pušenje zapravo jako dobro za strunice. A to se lijepo pokazalo kako to izgleda. Znači mislim da je Europska unija koja ima ulogu e, korištenja ovih proizvoda, posebice recimo za šumarstvo. Dakle, recimo Europska investicijska banka e, ulaže u ta područja, treba ipak dobro pogledati što se događa, jer recimo u mojem području europski novac se e, ulaže u E, uništavanje naših voda, rijeka, e, okoliša i krajobraza zapravo trujemo naše vode, to financira Europska investicijska banka. Znači, možda bi ljeva i desna ruka trebala se ipak povezati preko istog mozga i raditi u istom smjeru, pa imati s jedne strane i potporu u poslovnom svijetu, ali i građanima istovremeno. Hvala. Hvala. Čuli smo izvjestitelje u sjeni. A sada drugi članovi odbora mogu se javiti za riječ. Gospodin Hals. Ja, <clears throat> ich kann mich nur den Worten Drage kolege, priključujem se onome što su rekli moji, e, što su rekli moji kolege. Naime, mi ne zastupamo samo interese poljoprivrednika, jer zapravo niko nas neće na tom smislu na kraju uzimati ozbiljno i e, nisam zapravo čuo u ovom izvješću o bilo kojim problemima koje imamo sa sredstvima zaštitu bilja. Ako sam to ispravno sada shvatio, ovdje je rečeno da treba e, ne treba mijenjati, zmiješati e, okoliš i dopuštenja za zaštitu bilja. Mislim, nadam se da nisam dobro čuo, jer Nadam se da izvjestitelj e, nije ignorirao činjenicu da e, što pokazuju znanstveni dokazi iz e, posljednjih godina koji su uništili, da je to uništilo 80% insekata, brojne vrste ptica i tako dalje, tako da bismo sad kao trebali odvojiti to od okoliša. Naravno da to ne može biti ni ispravno ni istina a nadalje da se trebamo osloniti na znanost. Naime, ne postoji samo jedna znanost, kao što ne postoji ni samo političari, nego postoji uvijek diferencirana slika. I znanost i političari svega drugoga s jedne strane, rade, jedni rade za jednu stranu, jedni rade za drugu stranu, ali znanost neutralno ne postoji, kao što smo vidjeli kod glifozata, postoji znanstveno različita mišljenja o tome. I imamo zapravo jedan problem sa tim cijelim sektorom, a posebice zbog toga što oni koji traže dopuštenje naravno plaćaju znanstvene studije i to treba ipak uzeti u obzir i u regulativi. A druga zanimljiva stvar koja mi, koju sam čuo sada je izjava sljedeće vrste, a to je da se nova sredstva ne radi na dopuštenju za nova sredstva. Da, mislim, e, e, svi kažu ništa ne stoji u pripravi za e, odobrenje, nema novih e, čudotvornih sredstava što bi recimo čime bi se u e, poljoprivrednim kulturama moglo boriti protiv korova i tako dalje. Ništa se ne sprema, ništa se ne priprema i za svu u istraživanje izgleda da nema novih sredstava, ali u sradašnjoj uredbi već stoji izrečito da poljoprivrednici trebaju tražiti i alternative prije nego što iskoriste pesticide. To već stoji u zakonodavstvu, na primjer alternativa je i pametni plodori, da to niko ne radi. I recimo e, recimo e, uzgajati jednu kulturu kao što je za povremeno eventualno pšenicu, to nije plodored, e, a jasno se kaže e, da se e, tako treba postupati. Pa tu mislim da izvjestitelj je u potpuno krivom smjeru i da hitno treba nešto promijeniti u ovom izvješću ako želimo da nas se shvaća ozbiljno. Moramo se pozabaviti problemima koji doista postoje, gubitkom bioraznolikosti i E, onome što također moramo reći da je u posljednjem e, e, izvješću stoji da trebaju zemlje članice raditi na smanjenju, na planu za smanjenje, redukcijskom planu. Osim Švedske niko takav plan nije izradio, mislim znači očigledno se ne poštuje ni postojeće zakonodavstvo u ovom pogledu. Dakle, mi ćemo svakako iznijeti naše amandmane, ali nadam se da ćemo na kraju E, doći do e, e, do nekog zajedničkog zaključka, a ne samo za zastupati stranu koju treba zastupati kopa kođaka. Hvala. Molim vas da se ograničite na tri minute. U buduće, gospođo Aguilar, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Htjela bih nešto dodati odnosu na ono što je do sada rečeno. Neki od prijedloga su vrlo zanimljivi, drugi prijedlozi zahtijevaju neke amandmane koje ću ja uložiti, ali na temelju onoga što je rekao gospodin Kozlik, htjela bih reći da mi ovdje i dalje koristimo i proizvodimo sredstva za zaštitu bilja. U 25 godina 700 aktivnih tvari uklonjeno iz upotrebe, to je učinila Europska unija, više ne postoje, dakle ne mogu se više koristiti. To je objektivan podatak koji smo dobili od komisije. Dakle, 700 aktivnih tvari od kad je stupio na snagu ova uredba. Od tada je odobrenje dobilo samo pet tvari, dakle došlo je do pravog smanjenja. Gospodin Jar je to rekao u svom izvješću, ali ja želim još nešto istaknuti. Postoji jedan problem. Imamo međusobno priznavanje, ali taj instrument se ne koristi jer države nemaju povjerenja jednu u drugu, odnosno jedna država ne vjeruje sustavu odobrenja druge države. I zato se ne prihvaća ono što je autorizaciju dobilo drugdje. Dakle, uzajamno priznavanje je nešto što ne funkcionira. To je dobra mjera, ali u praksi ona se ne provodi. E, svaka država članica želi provesti svoju evaluaciju jer ne vjeruje evaluacijama drugih država članica. To se događa i za druge proizvode. Možda bismo trebali imati Europski ured za svjetsko priznavanje ili za priznavanje na jednoj višoj razini zato što nema povjerenja u sustave evaluacije i nema povjerenja u znanstvene rezultate pokusa odrađenih u drugim državama članicama. Slažem se s trećom točkom izvješća gospodina Jara, ali znanstveni rezultati su prilično jako kritizirani neki rezultati su kompromitirani zato što postoje nečiji interesi koji su ovdje u igri. Oni koji su zatražili rezultate imali su nekakvu korist od toga. Dakle, mi moramo posjeći to da mm, uzajamno priznavanje bude nešto autentično, nešto stvarno i ako države članice nemaju povjerenja jedne u druge, onda moramo stvoriti europski ured unutar kojeg će države surađivati. Što se tiče te opće razine, ne možemo se tu zaustaviti zaustaviti. Prilično, smo zahtjevi što se tiče europske proizvodnje, ali nismo zahtjevni kod kontrole uvoza, jer sve te aktivne tvari se koriste u drugim državama i ulaze kroz uvoz na europsko tržište. Primjer Europe je dobar, ali sustav uzajamnog priznavanja treba popraviti i osim toga, trebamo pridati veću pozornost nekim aspektima koje ću ja istaknuti u mojim amandmanima. E, ne samo da moramo paziti na tvari, nego moramo učiniti korak dalje. Nije dovoljno samo uklanjati instrumente. Hvala. Ja ovdje govorim u ime Ulrike Müller, koja je izvjestiteljica o sjeni za kluba zastupnika ALDE. Zahvaljujem gospodinu Jaru na određenom poslu. E, odradio je stvorio odlučnu bazu za naše mišljenje. 11.07 i primjena ove uredbe ima određene dostatke za sustav zaštite e, sredstava zaštite za bilja ne funkcionira dobro u provedbi zbog nedovoljne suradnje među državama članicama postoje kašnjenja i zbog toga dolazi do povećanog korištenja e, instrumenata koji su na raspolaganju poljoprivrednika. Zbog toga dolazi do neispunjenja ciljeva 11.07 da se zaštiti e, tržišno natjecanje poljoprivrede i zaštita zdravlja. E, zato treba mijenjati pristup e, sustavu autorizacije sredstava za zaštitu bilja i to se napada proteklih nekoliko godina. Zbog toga e, se stvaraju okolnosti koje su nepredvidive za proizvođače. Trebali bismo gledati unaprijed, poticati inovaciju u području sredstava zaštitu bilja, imati na umu kako dalje razvijati uredbu 1107 kako bismo postigli ciljeve ove uredbe. Poljoprivrednici trebaju imati e, širok instrumentari e, i aktivne tvari kojima će postizati svoje ciljeve. To je temelj bilo koje strategije redukcije. Zato se moramo koncentrirati na to kako bolje poticati inovaciju e, unutar ovog izvješća. I još nešto, trebamo pronaći način u ovoj zakonodavnom okviru da stvorimo povjerenje u europski sustav autorizacije, posebice u agenciju za e, hranu, Europsku agenciju za hranu. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih htio zahvaliti gospodinu Jaru na izvješću. Kao što je već e, rekao, e, potrebno ga je dopuniti. E, izvjestitelj ništa ne govori o sadašnjem postupku za substance prije davanja odobrenja i stavljanja tih substanci na tržište prije svega dobar primjer za to je glifozat. I e, kao što znamo, e, znan, znanstvena istraživanja mogu dovesti i do e, zabune, a naravno tu je pitanje profesionalne etike. Kao što nam je reklo, rečeno, komisija predviđa promjene vezano uz e, istraživanje i to u procesu davanja odobrenja. Isto tako, e, očito je da postoje određene e, pravne praznine. Mislim da posebno, posebno povjerenstvo bi nam trebalo pomoći da bolje shvatimo kako sada funkcionira E, taj mehanizam stavljanja na tržište e, ovakvih proizvoda. Sasvim je jasno da moramo smanjiti korištenje ovih proizvoda koji e, samo povećavaju rizik po zdravlje okoliša i ljudi. To je i naša odgovornost kao parlamentaraca da osiguramo potpunu vidljivost vezano uz načina, način provjere ovakvih e, proizvoda u znanstvenom smislu e, kako bismo i mi s naše strane mogli donositi odluke. Madame Schreier. Gospođa Schreier, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Zahvaljujem Peteru Jaru i svim izvjestiteljima u Sijeni Slažem se e, s onime što je rekao Jan Hojtema i Albert Des. E, oni su spomenuli vrlo važne stvari, ali želim postaviti pitanje. Imamo rezoluciju iz 2017. godine. Mi smo kroz amandmane tražili da se insistira na novim proizvodima koji manje onečišćuju vodu. Također smo tražili ubrzanu autorizaciju, možemo učiniti korak dalje, ali do sada ovo ubrzana autorizacija kao postupak još uvijek nije uvedena. To je za nas jako važno. Radi se o proizvodima za zaštitu bilja koje poljoprivrednici trebaju, ali treba vidjeti koje su alternativne mogućnosti. Dakle, moramo se zalagati kako bismo e, održali naše obećanja. Ne radi se samo o poljoprivrednicima. Ovdje se radi o čitavim ruralnim područjima i o pčelarstvu. E, to su osobe koje rade i žive na ovim područjima i zbog toga imaju mnogo poteškoća. Ne smijemo to zanemariti. Hvala. Htio bih zahvaliti kolegi Jaru na izvješću. Mislim da je dobro postavio neka relevantna pitanja, ali kao što su e, kao što je rekla kolegica Aguilera, htio bih se vratiti na pitanje e, uzajamnog priznavanja odobrenja, novih odobrenja za stavljanje na tržište. E, u tekstu tekst uljeva puno nade. E, treba povećati povjerenje između država članica, pojednostavniti proces. E, za sada možemo zaključiti da, da je taj postupak neuspješan. E, odobrenja i postupci za odobrenje nisu baš jasni i kao što je već rečeno, svi žele nastaviti mjeriti i analizirati što rade susjedi i mislim da je potreban novi dokument koji potpuno objedinjuje sve te procedure u jednu europsku proceduru i sve treba biti jasno. A pogotovo se treba osvrnuti na malu proizvodnju. Postoje, e, postoji e, specijalizirana proizvodnja, ali oni ne proizvode zbog visokih e, cijena proizvodnje, pa više se i ne podnose e, zahtjevi za novo odobrenja za stavljanje na tržište, a time se zapravo zatiru istraživanja i kasnimo u odnosu na druge dijelove svijeta gdje budemo iskreni kontrole su puno manje od ovih postojećih u Europi i mi zapravo mi zapravo želimo pomoći siromašnim zemljama zbog pitanja savjesti. I mislim da e, postoji u tom smislu jedan veliki dio o kojem se uopće ne govori. Hvala. Izvolite. Hvala. Htio sam postaviti specifično pitanje. Tiče se ovog izvješća. Govorilo se o sustavu registracije po zonama koji se želi ovdje uvesti. Shvatio sam da država članica koja to radi trebala bi poštivati rok od 120 dana. Pitam se e, provodi li se to stvarno ili imali kašnjenja preko 120 dana. Možda netko može odgovoriti na to pitanje. Što se tiče procjene sigurnosti umjetnog pesticida, prilično je jednostavno reći da oni moraju nužno biti nezdravi, jer MSPA koja to popijem, vjerojatno mi ne bi bilo dobro, mislim da se i drugi slažu s time, a netko bi se veselio čak ali jasno je da ovakve tvari mogu biti opasne i to stvarno podriva čitav proces zato što je tu pitanje rizika i možemo sada početi gledati na te stvari sa stajališta rizika. To sam već e, spomenuo prije. E, vrlo mali e, postotak naše populacije koristilo je neke tvari um, mnogo više od drugih. Europska unija ponekad ne piše izvješća vezano uz neke opasne tvari koje su prilično raširene. Ako dakle, Europska unija i dalje zabranjuje ovakve materijale, što će se dogaditi? Manje će se proizvoditi hrane, e, više će se uvoziti iz drugih država, ali tko koristi ove metode? E, koriste ih drugi na manje siguran način u odnosu na nas, tako da to je prilično nezahvalna situacija. Neizbježno je da će se genetska modifikacija uključiti u čitavu priču, jer e, vjerojatno ako e, krenete sa genetskom modifikacijom moći ćete stvoriti biljke koje ne koriste, ne trebaju pesticide za uzgoj. I onda će se postaviti pitanje e, zabrane e, genetskog editiranja. Dakle, Gospođa s moje desne strane govorila je o biološkom uzgoju i tome kako oni moraju tolerirati pesticide drugih poljoprivrednika koji koriste pesticide. Ali to su samo primjeri tko ima biološki uzgoj, na primjer krumpira, nije rečeno da će imati potpuno kumpir koji će biti e, bez onečišćujućih tvari. A isto vrijedi i za ječam, na primjer. E, pre više smo se udaljili od dobrih metoda. A što se tiče prirodnih proizvoda, oni se trebaju poboljšati. Razmislite o e, sulfatu, bakar sulfatu. Mm, priroda nije uvijek e, dobro naklonjena. teško mi je bilo slušati ovo što je govorio prethodni govornik, ali vjerojatno nisam jedina koja jednostavno ne može to podnijeti. Evo dvije stvari sam htjela spomenuti koje još uvijek nisu spomenute, a to je tema jamstva. Prije svega i dalje nema apsolutno jasnog jamstva kod pesticida i sredstava zaštitu bilja i ako dugoročno imamo i dobre, dobre zakonodavstva, neko jamstvo bi trebalo biti uključeno u takvom zakonodavstvu, jer ne može se dogoditi da se za povećanje vlastite proizvodnje koriste sredstva zaštitu bilja, nije jasno što se dogodi ako ta sredstva dođu po podzemne vode ili one čiste tlo tema takvog jamstva i odgovornosti je uvijek jedna tema koja se tu govori, ali trebala bi biti u, sredini, u, u samoj središnjoj rasprave. Za stvari za koje nema odgovornosti, znači za, e, ako prekoračite stvari koje nadelaze vaše odgovornosti, ako uzrokujete nešto, morate biti odgovorni za to i mora postojati posljedice. A mi zapravo uopće nemamo više neovisno istraživanje ili znanstveno istraživanje, i protivno onome što je rekao DS, e, odnosno ono što je rekao izvjestitelj, e, jedini koji su do sada doista zarađivali su velike tvrtke koje e, vlastitim istraživanjima pišu vlastite znanstvena mišljenja. Znači neovisno istraživanje koje kažu ovaj proizvod nije dobar ili tako dalje nam nedostaje, ali zapravo bismo trebali investirati u Europi više novaca u to područje. I još jednu stvar koju sam htjela spomenuti. Naime, tu i tamo se može pročitati da postoje razne skupine, skupine biologa i tako dalje koje jasno kažu ne bi li također trebalo uvesti porez na pesticide, odnosno jasno oporezivanje za otrov, to jest otrov i ima učinak otrova i to je svima ovdje jasno i da zapravo to nije za zaštitu bilja, nego samo štiti određene biljke, ali druge uništava. Znači, tema o poreza na pesticide je nešto što e, već postoje neke države koje to imaju i trebali bi razmisliti o tome. Kod nekih e, e, se zapravo, neki se svi naježe kad to čuju, ali E, bez obzira na to tvari koje e, općenito donose ne e, konkretno loše posljedice, a koristih nekog kome one donose dobre posljedice, treba imati odgovarajuće posljedice i one moraju biti regulirane. Hvala. Htio bih zahvaliti našem izvjestitelju na izvješću koje predstavlja odličnu osnovu za raspravu. Smanjivanje količine fitosanitarnih proizvoda ide putem uvođenja alternativa za te proizvode. Prije svega mislim na substance koje nisu farmaceutski proizvodi, ali koji služe kao proizvodi za zaštitu bilja. I postoje alternative koje su manje rizične ali u svakom slučaju to mora proći kroz biološke kontrole. Postoje i kemijske metode za proizvodnju proizvoda. Radi se ne samo o proizvodima za zaštitu bilja, već i za zaštitu okolišta. Predviđa se isto tako komparativne evaluacije ovih metoda i kemijskih metiva. Prije, e, svega mislim na e, plodored e, i na neke druge stvari. Treba uzeti u obzir komparativnu e, usporedbu, o, a o tome su već govorili Michel Dantin i Eric e, poljoprivrednici iz moje zemlje stalno govore o tome da postoji manjak dosljednosti. Neki proizvodi su raspoloživi u jednim zemljama, a u drugima nisu. A tu je i krijumčarenje različitih proizvoda preko granica. Hvala. Äh, Hvala. Äh, ja sam bila malo šokirana onome što je rekao kolega Egnju, jer kad već govorimo o tome da äh, one koji to koriste ne padaju sami mrtvi, možda je to zapravo malo čudno, je to ipak reći na taj način. Nisam vam zapravo to htjela reći, nego sam htjela reći da se na početku predstavljeno izvješće rečeno da dopuštenja za pesticide trebaju biti utemeljena na znanstvenim dokazima, a kada govorimo o tome da zapravo populacija je doista zabrinuta, ta zabrinutost je isto također dio znanstvenih dokaza, mislim, a mi smo ti koji predstavljamo ljude zapravo. Mi u Europi imamo princip e, e, skrbi i znanost nije to. E, a znanost između ostaloga se ne može među sobom dogovoriti i nije transparentno koje znanstvene studije e, zapravo su neovisne i e, teško je to također provjeriti. Upravo iz tog razloga, upravo zato što je rekao i gospodin Hojsten, također E, tu postoje razlike e, i upravo iz tog razloga mi imamo princip predostrožnosti e, gdje politika treba ipak nekako to odvagnuti. Ako ovo ili ono se ne može apsolutno dokazati znanstveno, mi opak trebamo djelovati. Ne trebamo se čuditi ako zbog toga izgubimo povjerenje, mislim. poljoprivreda u kakva je u sada, ako to društvo i E, e, ne može više podnijeti. To će zapravo se iz, e, iskaliti na poljoprivrednicima. Znači, trebamo ipak, ako želimo zaštititi one koji svaki dan tu hranu jedu, moramo biti odgovorni moramo ne samo reći što bi bilo dobro samo za poljoprivredu, kako bi se omogućila maksimalna proizvodnja i tako dalje, nego treba razmisliti kakvi poljoprivredni sustavi trebaju što za funkcioniranje, a što još društvo može podnijeti i odraditi jer samo tako ćemo moći ići prema budućnosti. Hvala. Vaše napomene ćemo svakako prenijeti gospodinu Jaru. Međutim, ako gospodin Des želi odgovoriti, može to učiniti. Izvolite, imate riječ. Ja, da, hvala predsjedniče, hvala svima koji su ovdje sudjelovali i također izvjestiteljima u sjeni. I sve ću ja to prenijeti, sve će biti preneseno Peteru Jaru, to je bila njegova suradnica koja je to sve zapisala, ali svejedno želim eh, dati neke napomene. Eh, upravo sam dobio neke brojke iz Njemačke i ako recimo pogledam glifozat 2016 3718 tona korišteno u Njemačkoj. Sada nemam točnu brojku, ali mislim jedna polovica je po poljoprivredi, a druga polovica e, je koristila željeznica i privatno korištenje. Četiri godine ranije bilo je 60% više glifosat korištenja, znači poljoprivreda ovdje jest e, doista e, odgovorna ako se toliko manje koristi. I doista mislim da u buduće iz tehničkih već razloga bi e, će se trebati puno manje sredstava zaštitu bilja i mislim da je pred nama tehnička revolucija. Bio sam ponovno na zelenom tjednu u Berlinu i kada tamo vidite e, uređaje koji će se u budućnosti koristiti u poljoprivredi, e, bit će tu ušteta i do 80% sa istim djelovanjem i često se to spominje kao tema precizne poljoprivrede i ja sam već nekoliko e, puta o tome govorio u ovom odboru za poljoprivredu i e, tu smo imali, e, recimo vidjeli smo imali uređaj za čišćenje polja od krompirove zlatice, na primjer, i zapravo e, se više ne spreja cijela površina, nego samo konkretno i precizno i uštede su od 80%, što doprinosi sigurnosti hrane i upravo zbog toga vjerujem da moderna tehnika ovdje nudi dobra rješenja. I još ono što sam htio reći, što je rekla gospođa e, Aguilera, E, i e, eventualno i tako dalje da nam, e, a to je potrebno nam je europsko tijelo za dopuštenje. Naime, 28 zemalja članica ne mogu raditi zasebno i na kraju se ne dogovoriti o zajedničkom rješenju. Naime, mislim da bismo to ipak trebali bolje koordinirati u Europi, a čime bi se mogli uštediti troškovi, jer ne može se dogoditi da istraživanja u zemljama članicama budu različita jer su troškovi također onda znatno veći. A što se tiče neovisnog istraživanja, osobno podopiram eh, kolege i kolegice koji su govorili. Ja također očekujem eh, neovisno istraživanje, znanstveno istraživanje i također to bi možda povećalo prihvaćanje u društvu. Imamo ovdje također najnovije brojke iz Njemačke o pesticidima i o reziduama, e, naime u Njemačkoj 2016. 19.899 e, preispitanih e, uzraka hrane sa 8,5 milijuna analize, 8,7% svih istraživanih uzoraka nađene su vrlo male količine prekoračenja apsolutno strogih graničnih vrijednosti. A kod uvoza iz trećih zemalja, znači ne iz Europske unije, nego iz trećih zemalja, e, bilo je 6,3%, a kod uvoza iz Tajlanda ili Šrilanke, e, kod recimo vodnog špinata, 13 13 slučajeva, odnosno 56%. Dakle, u zemljama članicama Europske unije situacija je doista dobra u odnosu na treće zemlje kada ovdje pogledamo kod kojih e, e, biljki se to događa. Znači kod e, svježeg bilja pa kod e, borovnica i tako dalje. A E, na primjer e, što je pronađeno na prvom mjestu e, bakar pa živa pa cimitrid to su dakle sredstva koja su najčešće pronađena u rezidama i ovdje također i ovo sa glifozatom 2016. 4000 58 uzoraka je uzeto i samo 0,3% pronađeno je prekoračenje, u 11 slučajeva, 6 slučajeva kod meda, 4 kod e, e, drugih kultura kao što su helda i proso. Dakle, mislim da se ponekad ovdje doista može <laughs> razmišljati o tome kakva je to rasprava u javnosti koja se trenutno toliko raspirala na temelju ovakvih stvarnih e, brojke ali u srednjem vijeku imali smo goleme probleme, e, recimo u Francuskoj, jugu Francuske, prije Francuske revolucije gdje je 20.000 ljudi e, e, umrlo zbog toga što zbog toga što su sredstva dospjevala u kruh i tako dalje. 1800 tisuća e, tis, ni uopće bilo kemijskih sredstava za zaštitu bilja, a e, Njemačka je imala prosječno e, prosječnu životnu dob od 39 godina, sad je gotovo 80 godina, znači ona raste i dalje. Dakle, to zapravo nije dobro uklopivo u cijelu ovu raspravu E, ovo što se govori o ovom svemu, o sredstvima zaštitu bilja. Međutim, ipak trebali bismo ovdje se držati činjenice i trebali bismo ipak neovisnim e, znanstvenicima dopustiti da nam to pojasne, a ne ljudima koji nemaju pojma o sredstvima zaštitu bilja. Kažem to ovako opušteno. Naime, nadam se evo, da ćemo i u budućnosti sa modernom tehnikom imati još puno bolju situaciju. Međutim, potrebni su nam doista dobri postupci u Europi kako bismo e, bez dodatnih sredstava zaštitili bilje e, i e, ipak odgovor kolege Agnjov E, ovaj rok od 120 godinama, e, o kojem je, 120, rok od 120 dana o kojem je govorio Petar Jar zapravo ne funkcionira, znači ova zona to ne funkcionira. Nie wiem tylko, czy pan miał zgodę pana posła Jara na takie zaczepne. Hvala. Gospodin. Da, ja vam svakako dajem dopuštenje da budete iskreni, otvoreni i čak i borbeno nastrojeni. Um, u svakom slučaju došli smo do kraja. E, rok za podnošenje amandmana je 26. ovoga mjeseca. Time zaključujemo ovu točnu dnevnu reda. Sutra u 9 sati imamo glasovanje. Molim vas, ne zaboravite ponijeti glasačke kartice. Hvala na pažnji. Bili smo prilično opušteni danas u vođenju sastanka e, i što se tiče ograničavanja vremena govora. Želim vam ugodnu večer.